meine poštovane dame i gospodo lijepo vas molim da zauzmete svoja mjesta. ovime ponovno otvaram zasjedanje europskog parlamenta koje je prekinuto. thirteen studenog. two thousand and fourteen sutra ćemo ovdje